Kolleginnen Kolegice i kolege, e, ja vas ljubazno molim da počnemo sa radom. Zahvaljujem što ste došli u ovako velikom broju, iako smo e, vas u zadnji čas obavijestili E, na molbu predsjednika parlamenta nakon njegovog razgovora sa predsjednikom Ukrajine e, e, ukrajinski parlament mora rada mora donijeti odluku u vezi sa sporazumom o pridruživanju rada će prema dosadašnjim planovima 16. E, rujna odlučiti i zato mi ovdje na odboru moramo danas glasati u vezi s ovim sporazumom. E, nadam se da ćemo poslati jednu pozitivnu vijest radi i da će se tu raditi o konsenzusu i da, a ne o nekakvim eventualno dodatnim rezolucijama kako bi kako ne bi došlo do nekih nesporazuma i kako bi cijeli daljnji postupak tekao glatko. E, izvjestitelj, kolega Sarosolski je e, se složio sa ovakvim postupkom. To je dakle bio razlog za ovaj poziv na današnji sastanak. E, nadam se da se slažete da e, današnji sastanak održimo sa ovim predloženim dnevnim redom. Hvala gospodine predsjedniče. Mislim da smo svi svjesni da ovu odluku donosimo u jednoj vrlo kompliciranoj i kompleksnoj situaciji. E, također postavljam pitanje uz svo poštivanje oba predsjednika parlamenta da li ima smisla u ovom trenutku e, u trenutku kad je parlament zapravo e, raspušten e, i gdje je situacija vrlo čudna da se tu e, da, tu, da se tu dalje ide sa ratifikacijom bez da smo proveli raspravu na tu temu. Ja sam svjestan toga da imamo različita mišljenja o tome, ali svejedno mislim da bi možda bilo pametno odložiti ovo glasanje. Da li još netko želi nešto reći? Izvolite. E, potom ćemo glasati o tome tko je za odgađanje ovog glasanja, tko ne. Dakle, tko je za ovaj prijedlog gospodina kolege Šolca? Tko je protiv tog njegovog prijedloga? Time je ovaj prijedlog odbijen. Prelazimo na treću točku dnevnog reda. Izvolite. E, možemo li zatražiti da se da se ovo glasanje ponovi e, elektronički ovo je besmisleno. Ovo je besmisleno. Molim vas, napustite dvoranu. Ovo je... Ovo je bio amendman da se glasanje odgodi, međutim mi smo glasali o tome i ovo je bio sasvim normalan postupak. Imali smo nekoga ko je glasao za, koji se izjasnio, govorio za i nekoga koji je govorio protiv i onda smo glasali. Ali ako vi napustite dvoranu, onda možemo ponoviti glasanje elektronički. Molim vas glasajte sada, otvoreno je glasanje. glasanje za u ovom slučaju znači glasanje za prijedlog Šolca. Dakle, to je amandman za koji sada ili protiv kojega glasamo. Za ovaj amandman zastupnika Šolca. Neki ljudi još nisu glasali. Ako nemate karticu za glasanje, upotrijebite kreditnu karticu. Glasanje je zatvoreno. Za ovaj amandman glasalo je devet zastupnika, dva su se suzdržala, a protiv su glasalo, je glasalo 48 zastupnika. Dakle, prelazimo na izvješće, e, odnosno e, na glasanje u vezi s ovim izvješćem. Hvala gospodine predsjedniče. Ja predlažem e, E, podazirem na glasanje nacrt e, e, sporazuma o pridrženju između Europske unije i Ukrajine iz dva razloga. Kao prvo želimo poslati signal solidarnosti u Ukrajini, solidarnosti sa njihovom odlukom za Europsku uniju, za Europu. A drugi razlog je što iz simboličkih razloga želimo E, da ta ratifikacija koja bi se mogla dogoditi idući tjedan ako mi danas usvojimo ovaj e, nacrt. Dakle, želimo da se ta ratifikacija dogodi idući tjedan. Dakle, iz ta dva razloga predlažem e, da glasate za ovaj značajni dio odnosno da Europski parlament da svoje, e, svoje, svoje odobrenje usvajanju ovog sporazuma. E, hvala gospodine predsjedniče. U ovom kritičnom trenutku E, ovo će biti simbol potpore u Ukrajini. E, došlo je do porasta izvoza u europske zemlje od 14%. E, to je pokazalo i sposobnost Ukrajine da izvozi robu na europsko tržište. Kao što znate, Gospodine predsjedniče i cijeni zastupnici, Europska unija i Ukrajina su se cijele godine e, angažirano e, pregovarali sa Rusijom kako bi se razjasnile e, sporne stvari. Na prvom trilateralnom ministarskom sastanku 11.7 i tako dalje. Ratifikacija je u toku, zato će novi ministarski sastanak je predviđeno da će se održati ovoga petka e, pod predsjedanjem e, povjerenika de Guhta i zato vjerujemo da bi sporazum o pridruživanju da će pružiti nove mogućnosti Uh, Ukrajini i pružiti mogućnost Europskoj uniji da podrži Ukrajinu na svom putu prema demokratizaciji i uh, mi uh, predlažemo Europskom parlamentu da glasa za ovaj sporazum. Gospodine Plenkoviću, izvolite. Hvala lijepa. Kao upravo izabrani predsjednik delegacije za Ukrajinu htio bih pozdraviti ovu inicijativu gospodina Zarosa Volskog da glasamo za ovaj sporazum, rasprava koju smo imali prije ovog sastanka pokazala je vrlo jasan jasno i snažno opredeljenje svih kluba zastupnika da pošaljemo ovaj signal u Ukrajini e, i mi kao delegacija spremni smo E, angažirati se sa našim budućim kolegama, zastupnicima u radi, e, da počnemo surađivati, nadamo se, od studenog nakon što ovo, e, ovaj sporazum bude ratificiran. Gospodin Picula, izvolite. Pozitivno glasujući o ovom dokumentu trebamo prije svega iskazati potporu za nešto a ne biti isključivo motiviranim pružanjem otpora prema nečemu. Potrebno je podržati potvrđivanje sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Ukrajine. To je još jedan važan doprinos uklanjanju dilema o budućnosti Ukrajine. Ona nije i ne smije biti vazalni dio nekog postsovjetskog prostora u nastajanju, nego zemlja u regularnom postupku pridruživanja Europskoj uniji naša podrška sporazumu je važan signal da europski parlament ukrajinu vidi kao partnera koja ima protagoniste sa kapacitetima za daljnje provođenje reformi ako je došlo do zamora proširenjem ako i neće doći do proširenja europske, unije u idući pet godina nikako ne smije doći do zamora u pružanju naše podrške ukrajinskom narodu da postupno ostvari svoj ključni cilj a to je članstvo u europskoj uniji. hvala. E, ja naravno imam već e, iza sebe dugi period podrške Ukrajini e, u njezinim nastojanjima da postane članica Europske unije. Dakle, ne nije iznenađuje da danas također smatram da trebamo glasati za ovaj sporazum u situaciji gdje e, je Rusija aneksirala e, Krim. Dakle, sve što možemo učiniti kako bismo podržali Ukrajinu u trenutku kad su ruski tenkovi na njihovom e, teritoriju trebamo učiniti naše glasanje e, na isti dan kada i Rada glasa u Kijevu mislim da je e, simbolički od velike važnosti i znak naše podrške Ukrajincima u vrijeme kad im je podrška potrebna. Dakle, e, ja podržavam ovo, ovo glasanje. Hvala lijepa, gospođo Luzin, izvolite. E, zastupnici kluba zastupnika GUE NGL glasat će protiv ove ratifikacije e, sporazuma. E, moj kolega Scholz već je iznio neke argumente. Mi u svakom slučaju smo protiv ratifikacije u ovom trenutku. Jedan preduvjet morao bi biti morao bi biti jedno izmirenje e, u Ukrajini e, ovaj sporazum osim toga sadrži mnoge dijelove s kojima se mi ne slažemo e, na primjer suradnja u pitanjima politike azila i konkretno u pogledu Frontexa načela slobodne trgovine koja su u ovom sporazum također mislimo da nisu E, da neće biti na korist ukrajinskom narodu. Osim toga, ovaj sporazum odbijamo i zato što e, predviđa jedno približavanje u vanjsko političkim pitanjima, a mi ovu suradnju smatramo vrlo opasnom i kontraproduktivnom u jednom mirovnom procesu u Ukrajini. E, suradnja koja je nažalost već u tijeku u misiji Atalanta i tako dalje. Moglo bi se navesti još mnogo drugih točaka. U svakom slučaju mi ćemo glasati protiv ovog sporazuma. Hvala lijepa. E, riječ ima gospodin Bar. Hvala gospodine predsjedniče. Liberali, članovi kluba zastupnika, ali podržat će ovaj sporazum. E, već godinama o tome e, raspravljamo sa različitim vladama u Kijevu i za Ukrajinu je dobro i također i za Europsku uniju a trebalo bi e, i Rusija bi trebala shvatiti da je neovisna Ukrajina dobra za cijelu regiju i zato mi glasamo za. Hvala lijepa. Gospodin Kava ima riječ. Hvala gospodine predsjedniči. Ja sam protiv ovog sporazuma. Mislim da je ovo e, doista e, užasno. Imamo e, groznu situaciju u Ukrajini. onima od vas koji podržavate ovo glasanje želim reći molim vas razmislite vrlo podrobno e, jer e, možda ćete ovim izazvati još više nevolje nego što već e, postoji. Ovo je zapravo jedan projekt taštine Europske unije. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Iako mi dijelimo Moram reći da mi zeleni E, se zalažemo za ovaj sporazum o pridruživanju iz jednog razloga, ako ništa drugo, da je to jedan razlog na, način na koji možemo pokazati solidarnost s Ukrajincima. A osim toga, ako to e, ne napravimo, onda bi mi smo mi zapravo samo podrivali radu i e, prema tome mislim da moramo nešto učiniti da im damo podršku. Činjenica jest ipak da ne smijemo zaboraviti da se situacija na taj način neće samo po sebi poboljšati. Primjer je vrlo krhko, a sami sporazumi e, o pridruživanju i trgovini neće sami po sebi pomoći. Hvala stara latinska postrojica e, nam e, kaže da moramo pogledati na situaciju u Ukrajini e, kakva je situacija tamo bila od Janukovića, Majdana, onda smo provocirali Ukrajinu da se ogradi Rusije, a sada mi odbijamo prodati oružje Ukrajini jesmo li mi agenti gospodina Putina ili jednostavno idioti? Oprostite, 1939. godine Poljska je e, primila e, takve iskaze simpatije Britanije i Francuske, a nakon toga su ih nacisti napali. Prema tome, kao što je rekao prethodni kolega, morate ipak si moći sutra pogledati u zrcalo. Hvala lijepa, gospodin Preda riječ. Moram reći ukratko da će e, pučani podržati prijedlog Sajruša Volskog. Molim e, sve kolege, članove ovog odbora da kada se bude glasalo ne zaboravite da ima ljudi koji su zaista dali život, koji su umrli e, kako bi ovaj sporazum o sa zaživio. vjerujem da je volja ukrajinskog naroda da se ovaj sporazum sklopi. Europski parlament e, će sada odlučiti da li se slaže s time, ali trenutni predsjednik je izabran na temelju toga da se na, tom temelju da e, se zalaže za potpisivanje ovog sporazuma. E, Naravno, veliki susjed Ukrajine je prisutan na ukrajinskom teritoriju sa e, svojim e, vojnim snagama, ali današnji predsjednik je izabran e, i legitimni je predsjednik voljom ukrajinskih birača. Dan, sad se dalje niko više ne javlja za riječ pa ćemo prijeći na elektroničko glasanje. Otvaram glasanje. A ispričavam se, e, imamo dva amandmana pa ćemo najprije glasati za amandmane. Amandman 1, tko je za? E, jedan glas previše imamo kod pučana, gospodine Preda. Sad je u redu. Gospodin Tenak nema karticu za glasanje. U redu, glasanje je zatvoreno. Osam glasova za, 48 protiv i četiri suzdržana. Prelazimo na amandman 2. Ponovo glasam elektronički. Tko je za? Zatvaram glasanje isti rezultat, 8 glasova za, 48 protiv i 4 suzdržana. A sada prelazimo na glasanje za e, izvješće kolege Sarusa Volskog. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 48 glasova za, 8 protiv i 4 suzdržana. Mislim da je to jedan vrlo jak rezultat. Uh, not Russia. među nama su i neki članovi e, predsjedništva e, demonstranata sa e, Majdana, Ruslana. gibt es ja machen wir nächstes Mal. Das ist äh, pro forma. Jetzt Tagesordnungspunkt. Prelazimo na četvrtu točku dnevnog reda. Razgovor sa uh, muftijem uh, iz Egipta. Zahvaljujem mu što je danas ovdje i što možemo s njim eh, razgovarati. Zapravo on će doći tek za dvije minute.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 izrazite dobrodošlicu gospodinu Šakiju Alamu, velikom egipatskom mufti. On je profesor prava na sveučilištu Alaza. Zaista, profesore, velika nam je čast da ste ovdje s nama. Vi ste jedan od glavnih stručnjaka za šerijatsko pravo. A ovdje šariju koristiti kao opravdanje za terorizam je zaista dovoditi u pitanje islam. E, skupine koje tako tvrde su zapravo prijetnja E, i opasnost za muslimane u cijelom svijetu. U konkretnom slučaju Iraku e, radi se o prijetnji za sve građane, kršćane, muslimane i pripadnike drugih religija. Prije nego što vam dam riječ ekscelencijo, molim vas da zaista imate na umu činjenicu da su smrtne presude, naročito prema muslimankama, nešto što imamo na umu i e, mnogo toga drugog nas još brine od srpnja na ovamo. Izvolite. Šukran. E, e, e Hvala. Zahvaljujem predsjedniku što mi pruža prigodu da se obratim uvaženim zastupnicima Europskom u Europskom parlamentu, zastupnici i članovi odbora za vanjsko, vanjske poslove. Brojne su države diljem svijeta koje su žrtva terorizma, ekstremista, onih koji u ime vjere ubijaju. Kada je riječ o islamu, tu treba promiriti vjersku stvarnost i stvarnost suvremenog svijeta. I to je nešto što je jako žurno za nas, muslimane. I još od 19. stoljeća se znanost bavi tim pitanjem pod pokroviteljstvom njegove ekscelencije Muhammed Abdullah Azara i egzegete i drugi šejkovi su uh, u sklopu Al Azara nastavili s tim radom. To je jedno od središta najstarijih središta znanja o vjeri o islamu e, koje postoje od 1815. i mi u tom centru činimo sve što je moguće kako bismo uspostavili mostove između islama i suvremenog svijeta. Donosimo tisuće fetvi koji se odnose na e, čast e, i dignitet žene i pravo žena na rad. Osuđujemo nasilje koje se čini ženama fetve su javno proglašene s tim u vezi. Vjerujemo u slobodu vjerovanja i izdržavanja vjere i to je nešto što je u okviru naše, našeg etičkog kodeksa. Pojačali smo postojeće veze s kršćanskim svijetom judaizmom i drugim orientalnim religijama. Osudili smo neopozivo ubojstvo nedužnika koji su stradali tijekom 90. i 80. godina prošlog stoljeća. I dan danas osuđujemo sve vidove terorizma. I ako nam je stalo da pojačamo postojeće veze, moramo poštovati postojeće razlike između naših vrijednosti, jednih i drugih. I ukoliko ne priznamo, kada ne bismo priznavali te razlike, te specifičnosti, svojstvene svakoj zemlji, svakom društvu, onda ne bismo bili u mogućnosti uspostaviti zajednički modus vivendi. Međutim, kada se analizira ovaj mutirajući svijet, sve ono što se događa na zapadu i na orijentu mislimo da ono što je nužno kako bi se ta načela i ta, te neke dobre misli bile realizirane, da tu treba uložiti veliki trud. Naravno, podrazumijeva se da je islam u suvremenom svijetu važan akter, ali kako bi on to bio i ostao, uleme moraju biti ti koji će imati pravo progovarati u ime islama. Kada se slušaju neke propovjedi i kada se tvrdi da te neke propovjedi govore u ime islama i zastupaju islam, to je upravo ono što nas je dovelo do ove teške situacije, do progona, do nasilja kojim smo svjedoci vi svakako znate. Da u ovom trenutku i čak već neko vrijeme postoji ta grupa Daesh, što je kratica za islamsku, islamističku državu na Levantu i ta E, islamistička država je ime koje si je taj pokret dao. Islamska država. Mi to odbacujemo u potpunosti jer njihova dijela su u potpunosti strana islamu. I smatramo da se ne smije pozdati u ono što kažu ovi ili oni propovjednici koji tvrde da predstavljaju islam. Treba slušati uleme. Mi smo svi odgovorni za postojeću situaciju. Uleme moraju preuzeti svoj dio odgovornosti. Istovremeno mediji, nevladine organizacije, civilno društvo moraju pojačati svoj, svoj trud u suradnji s ljudima od vjere kako bismo islam koji je naš islam koji uvažavamo, cijenimo i koji nas vodi kako bi taj islam postao islam koji je zastupljen u cijelom svijetu i kako bi minorni pokreti i njihove ideje bili odstranjeni ili minorizirani. Naravno, mora se okrenuti stranica i utemeljiti novu suradnju koja će biti moguća gospodarskom, političkom i kulturnom suradnjom. Jako, jako nam je potreban dijalog u svim tim oblastima kako bismo uspostavili jedan zajednički teren. Moramo pojačati i temeljiti jake e, veze između sveučilišta, istraživačkih sektora, studenata, Egipćana i drugih, jer vjerujemo da je razmjena između, da su susreti između mladih s jedne i druge strane od ključnog značaja kako bi se iskorijenio radikalizam. Svi ti susreti su rezultirali približavanjem između mladih iz drugih iz različitih zemalja. Kada organiziramo takvu vrstu sastanaka, ja mislim da su takvi sastanci jako plodno tlo za napredak. Mi želimo da se pokrene jedna uravnotežena diplomacija koja će približiti islamski svijet zapadu. Mi jako puno računamo s tim. Nadamo se da će pravna država biti poštovana. Jer svi smo mi pred pravom jednaki. Kakva god bila naša uvjerenja, naša rasna pripadnost, naša boja kože, sve su to stvari koje nestaju pred tim važnim načelom jednakosti i kojem pridajemo ogroman značaj. Mislim da bi za mene bilo mudro da se držim izgovorenih riječi i preostalo vrijeme predajem vama, jer pretpostavljam da imate mnoga pitanja koja biste željeli uputiti s obzirom na sadašnju postojeću situaciju. Najpša hvala. Hvala lijepa, ekscelencija, na vašem izlaganju. E, sada riječ dajem u ime e, Pučana gospodinu Predi. Hvala, predsjedniče, ekscelencijo. Najljepša hvala na vašoj posjeti. Svi smo mi primijetili da ste se zalagali za umjerenost, za umjereni islam. Svi smo također vidjeli primijetili odlučnost, vašu odlučnost upravo u trenutku kada ste odbili da e, odobrite ili potvrdite smrtnu presudu e, muslimanskog bratstva. Dakle, to pokazuje vaše stanje duha, ali istovremeno ukazuje na jako važan problem u egipatskom društvu, a tu konkretno mislim na funkcioniranje pravosuđa, odnosno nedostatak uvjerljivih dokaza koji ste sami spomenuli, i koji je vas naveo da odbijete slaganje s tom presudom. Dakle, to je problem opće prirode i koji omogućuje da, koji, će, koji bi mogao omogućiti i sudski progon Morsija, na primjer, jer vidimo da je optužen za špionir, špioniranje, za suradnju s Hamasom, sa Iranskom republikom i sad je, sad je optužen da je prodao tajne Kataru. Dakle, kako vi tumačite taj niz optužbi u kontekstu problema koji ste sami istakli, e, dakle, kontekstu problema funkcioniranja pravosuđa u vašoj zemlji. A drugo pitanje odnosi se na vaše tumačenje uloge koje će igrati Turska u narednih nekoliko godina u toj regiji. Najljepša hvala na vašem posjetu. Herr Kahn, Mr. Kahn. Gospodine Kan, imate riječ? Thank you, chair. And, uh, Hvala predsjedniče. Jako mi je drago što ste tu među nama. Imam dva pitanja. Naime, kada čujemo ono što čujemo u arapskom proljeću i vidimo promjene koje su na snazi u arapskom svijetu i konkretno i u Egiptu koji ima jako važnu ulogu u arapskom svijetu izgleda da se stvari kreću u natraške. Dakle, što možemo napraviti kako bi obični Arapi imali svoju riječ, e, kako bi se čula njihova riječ glede onoga ko će i rukovoditi njima. A kada govorite o islamističkoj državi ISIS, kada se radi o njihovoj retorici, da li je to e, to je religijska retorika, ali njihove vrijednosti i djela su u potpunosti protiv suprotni e, vjerskim načelima, ali vidimo da su mnogi mladi pod njihovim utjecajem, osobito u Europskoj e, Uniji, dakle što može vjerska institucija poput Alazara učiniti da se vidi da će prava, pravi prava retorika islama isplivati na površinu? Hvala. Hvala predsjedniče. E, Vaša ekscelencijo, ovdje sam i ja vas svakako pozdravljam. Vaš glas prosvjetljenosti i umjerenosti osobe koja je na tako visokoj razini u e, sunitskoj ulemi. Ja sam s ovim pitanjem bavio dugi niz godina kada je riječ o reformi, reformama i toleranciji i osobito kada se radi o e, hadu ordonanci e, kada se radi dakle konkretno o smrtnoj kazni, blasfemiji i tako dalje i koje je jako problematično pitanje u e, Pakistanu gdje je ugrožena manji, kršćanska manjina. Kako može doktrina išdihada, odnosno tumačenje e, teksta pokri, ići, poći korak dalje po ovom pitanju? Dakle, evo, čitam suru 256. Tu, tu je obvezna E, smrtna kazna u brojnim e, islamskim državama, iako to, i to je nešto što se mora, tu se mora naći neko rješenje e, ovih ekstremnih kriminalnih sankcija za ljude koji ne žele imati nikakvog vjero, nikakve re, religijske pripadnosti ili hoće promijeniti religiju. Evo, hoću se isto tako osvrnuti na ISIS, dakle, u mojoj zemlji, u Jednom kraljevstvu ili Francuskoj, evo, u Jednom kraljevstvu ima nekoliko stotina ili više od tisuću e, Britanac koji se bave, e, koji su u Isisu i e, kod mene je sud, e, ko, u stvari, je, rečeno da, da je to haram ISIS da je to nešto što ne čemu se muslimani ne, mogu, ne smiju pridružiti, da li biste vi to e, se složili s tim i odbacili gospodina Al-Bagdadija koji je samo, samozvani kalif jer je to e, zastrašujuća situacija, naime oni, njegovi sljedbenici e, nameću strah među, među šitima, sunitima, jezidima, druzima, kršćanima i tako dalje. To je apsolutno zastrašujući, potpuno neprihvatljivo i oni predstavljaju pretnju i regiji i svjetskoj sigurnosti. Desde hace decenios estamos asistiendo a un proceso de Već desetljećima svjedoci smo procesa ujednačavanja Radilo se naime do vjerskoj i kulturnoj homogeneizaciji. Izgubili smo e, izuzetan e, doprinos e, od strane židova, a sada i od strane kršćana. Naime, zajednice su sasvim zatvorene, a sada se šiti i suniti smataju neprijateljima druza, na primjer ako e, se bez utjecaja židovstva, možemo li uopće shvatiti suvremenu kulturu islama i kršćansku kulturu. I mnogo toga u islamu e, je začeo e, židovi iz Aleksandrije. Puno se toga gubi. Odlaze kršćani iz Iraka. Oni su manjina sada u Betlehemu gdje su nekada kršćani predstavljali većinu. Nije moguće imati arapski svijet u kojem neće, koji neće biti multikulturan i multivjerski, kada su židovi E, istirani iz Španjolske, oni su se nastanili u arapskom svijetu, tamo su ih prihvatili. I kakvu alternativu možemo vidjeti za kopte u u Egiptu? E, situacija je teška. Kakva alternativa postoji jer ovo je grozan e, postupak i grozan proces u kojem e, dolazi do velikog straza u egipatskom društvu i općenito u muslimanskom društvu. Htio bih jednostavno zatražiti od e, jedno. Govorili smo malo prije o e, jednoj rezoluciji o ljudskim pravima. Ono što nas je brinulo jest da su novinari e, zatočeni, govorili smo i o smrtnim kaznama. Zanima me zapravo što vi smatrate o ovakvim nedemokratskim e, situacijama. Druga stvar koja me zanima jest miješanje u situaciju u arapskom svijetu na koji način bi se Arabi mogli organizirati kako bi se ovakve sektaške stvari jednostavno izbjegle? velike mufti iz Egipa, ta ekscelencija, želim vas pozdraviti. Htio bih vam postaviti pitanje o demokraciji. Vi ste, gospodine, prvi veliki muftija Egipta koji je izabran na demokratski način. Svi zastupnici ovog parlamenta također su izabrani na demokratskim izborima. Neki ko predstavnici islamskog društva kažu da demokracija nije dio islamskog svijeta. Htio bih čuti što vi mislite o demokraciji. Drugo pitanje koje vam želim postaviti jest e, kada u vašoj ulozi velikog muftije Egipta e, što mislite da ćete vi postići? Što želite ostaviti kao vaše dijelo u tom mandatu? I nadalje predlažem da se organizira konferencija u Europskoj zajednici i u Londonu. Dakle, što biste vi poručili mladima iz islamskog svijeta, naročito onima koji se radikalno ponašaju? Htio bih da vi dođete također na tu konferenciju. Hvala. Zaista vam se zahvaljujem na ovako važnim riječima koje ste uputili ovom parlamentu. Ja sam zastupnik koji je onaj koji vjeruje u mnogo bitnih stvari vezani za religije i njihovu ulogu ja mislim da u vašoj ulozi vi ne mislite samo teoretski osuđivati progon kršćana, već da ćete napraviti nešto konkretno koje će ići protiv progona kršćana. Imam još jedno pitanje vezano za situaciju koja prethodi vrbovanju ekstremista koje čine skupine islamskih e, funda, fundamentalista. Mnogobrojni su imami ili e, samo proglašeni imami koji u velikom broju džamija, u velikom broju zemalja Europe, uključujući i u Italiji iz koje ja dolazim, dakle ti ljudi vode ekstremističku propagandu, koriste pojmove islama i skrivljuju poruku Kurana kako bi indoktrinirali nadasve mlade ljude te ih vrvovali za terorizam. mislim da je nužno žurno djelovati i to ne samo putem e, širenja vjerskog nauka, već i putem konkretnih dijela kako bi se borilo protiv toga, te E, kako bi se borilo protiv ovakvih e, takozvanih e, i samoproglašenih imama koji djeluju protiv zakona europskih država. Meni se čini da jedan ovakav način bi se trebalo učiniti jer nešto tako još nije učinjeno da se bori protiv onih koji iskrivljuju onaj stvarni islam koji vi propovjedate. Ekscelencijo, zaista mi je bilo drago što ste vi ukazali na važnost dijaloga. prije dosta godina ja sam se u okviru moje političke stranke bavio pitanjima međukulturnog dijaloga. Znam da je to područje velikog potencijala, naravno ako želimo napredovati. Bio sam također na čelu različitih promatračkih misija, misija koje su promatrale izbore primjerice u Keniji. Tamo sam razgovarao s Kenicima koji su zaista željeli da se odvoji vjera od države. Kome se možemo obratiti kada se radi o ovim bitnim pitanjima? Čini se da neki ljudi jednostavno ne uspijevaju niti razgovarati o tim stvarima. Oni se nekako uvijek okraču nasilju. Što vi s druge strane očekujete da Europska unija učini u tom pogledu? Hvala, gospodin eh, Pargino. Hvala. Ekscelencijo, veliki muftio. Eh, Nalazim se s ove strane dvorane. Dopustite mi da vam se zahvalim što ste došli u parlament i kao što je jedan od mojih kolega upravo rekao, vi ste prvi veliki muftija kojeg nije imenovao predsjednik, već kojeg su izabrali e, islamski akademici. Čini mi se e, da e, je to nešto što vam zaista daje veliku legitimnost. Imam za vas tri pitanja. Pozdravljam to da ste islamsku državu jasno osudili. Važno je da jedna e, vjerska ustanova kao što je vaša e, osudi ovakvu prijetnju. E, jedna skupina pod imenom Jeruzalemski partizani koji su u Sinaju je, na primjer, prijetila Egiptu. Što vi možete reći o takvoj skupini i Egiptu? Nadalje, vi ste osudili e, da e, smrtne presude protiv više stotina pripadnika islamske e, braće u Egiptu. To je bilo vrlo nužno i vrlo hrabro s vaše strane. Što nam više možete reći o ovakvim prijetnjama? A isto tako, kada se muslimansko bratstvo eh, optužuje za terorističku organizaciju, vi ste govorili o etičkom kodeksu koje kojim se ne bi smjelo ponašati na određeni način. I možete li nam reći više nešto o tome? Pozdravljam vas, ekscelencijo. Rado e, ću čuti što kažu moje kolege, odnosno odgovore na pitanje koje ste vi poslavili, koje su kolege poslavili vama. Ja želim pitati nešto vezano za žene. Znam da vi želite pomiriti suvremeni svijet i vjeru. U suvremenom svijetu žene trebaju uživati ista ljudska prava kao i muškarci. I iz tog razloga nam je bilo jako drago, imali smo velike nade kada smo vidjeli koliko žena e, vode pokret na trgu Tahir. A nakon toga je situacija bila sasvim drugčija ja sam bila 2011. u Egiptu, vaš prethodnik koji nije bio demokratski izabran ponašao se drugačije. Neke od hrabrih žena na trgu Tahire su bili e, podvrgnuti e, vaginalnim testiranjima, na primjer. Isto tako u susjednoj zemlji u Libiji situacija se jako odražava na situaciju u Egiptu. E, u Libiji zapravo nema države, iako se govori o, propad, o propaloj državi. Moram također e, spomenuti e, da je mnogo toga ide protiv načina na koji ljudi izražavaju svoju vjeru u islamu. Zanima me kakva je uloga vjerskih radnika. Gdje su oni? Zašto oni ne kažu mladima da ovo nije nešto što je reprezentativno za islam, već da sve to skupa ide protiv islama? Hvala, ekscelencija. Hvala vam što ste došli ovamo. To nam omogućuje da mnogo toga naučimo o vašim stavovima i mišljenjima. Imam za vas dva pitanja. Prvo, što možete reći kakva je situacija kršćana u današnjem Egiptu? Drugo, Prošle godine došlo je do mnogih nasilja protiv kršćana u Egiptu pod prethodnom vladom. Odakle je to došlo? Zanima me također, vi ste zapravo predstavnik svjetovnog dijela egipatskog društva. Posljednjih godina Egipat je bio u miru s Izraelom kakav to značaj ima za egipatsko društvo. Ekscelencijo, i ja vam želim srdačno zahvaliti što ste došli eh, na ovaj današnji sastanak i što ste nam eh, rekli ove uvodne riječi koje su me vrlo umirile. Također e, vi možete zamisliti da smo mi vrlo zabrinuti zbog trenutnog stanja u Egiptu i zato postavljam svoje prvo pitanje. E, vi ste se izjasnili protiv e, smrtnih presuda za muslimansku braću kako vi gledate na praktične mogućnosti je li moguće da se te smrtne presude ne izvrše moje drugo pitanje je već su mnogi rekli nešto o položaju kopta u Egiptu i Bahija poteškoće e, kroz koje, s kojima se slučavaju kopti traju već stoljećima, ja sam to i osobno e, vidio u Egiptu. Kako vi vidite e, mogućnosti razvoja u toj situaciji? Da li postoji mogućnost da se postigne mir između tih e, različitih e, vjerskih skupina i što preporučujete nama na, na zapadu da učinimo u vezi sa terorizmom e, osobito u vezi sa situacijom da se mladi ljudi iz naših zemalja pridružuju terorističkim skupinama tu bi vam bio jako zahvalan ako imate savjet za nas prezidente Hvala predsjedniče. Ekscelencijo, salam aleikum. Zaista, za nas je velika čast što ste došli u parlament. Zaista vam čestitam na ovim uvodnim riječima koje ste nam uputili. I jako je dobro da vidimo da e, civilno društvo radi na smirivanju situacije na Bliskom istoku zaista je potrebno da Egipat bude jak kako bi utjecao na situaciju u regiji i kroz to u cijelom svijetu. Ja pozitivno gledam na mirovnu poruku koja osuđuje nasilje. Ono što me zanima, na koji način poruka mira, međuvjerskog dijaloga i poštivanja manjina u e, svim e, e, državama, ne samo u islamskom svijetu, već ovdje mislim i na islamske zajednice u europskim zemljama i drugdje u svijetu. Dakle, kako na to mogu djelovati masovni mediji u današnje vrijeme? Hvala. Hvala lijepa. Ekscelencijo, imate riječ. أنا بداية أشكركم كثيرا على هذه الأسئلة Hvala svima na posljednjim pitanjima. Ta pitanja pokazuju do koje mjere ste željni više toga saznati o stavu položaju Egipta i stavima muftija glede ovih pitanja. Jako upitnih pitanja. Većina posljednjih pitanja izgleda da se odnose na smrtne presude, o samoj smrtnoj kazni, o položaju žena, o dijalogu, te o akutnom pitanju koje se odnosi na islamsku državu. Kada je riječ o smrtnoj kazni i ulozi muftije. Egipatski kazneni zakon raspolaže određenim procedurama koje štite interese optuženika i pravde. To vas možda, možda i iznenadi, ali imajući u obzir opseg tih postupaka teško je uopće i doći do kapitalne, odnosno smrtne kazne. Nasve ću vam objasniti kako ide postupak. Policija je ta koja zavede postupak postupak, optužnicu, zatim tužiteljstvo je ono koje izriče e, optužnicu, a zatim suci vijećaju. Od 1950. imamo i suca koji vodi predmet u kaznim predmetima. Dakle, tužiteljstvo je to koje vodi stvar, i ukoliko se vodi istraga i ukoliko to potrebno, drugi dio istrage, istrage može voditi magistratura. Ukoliko suci kojih je troje smatra da je kazna koju se izlaže okrivljenik ukoliko smatraju da bi moglo doći do smrtne presude, prije izricana presude moraju po krivičnom zakoniku iznijeti čitav dosje mufti. Dakle, mi smo ti koji zaprimamo kompletan sudski postupak od samog prvog trenutka, pa preko cijele istrage i do prijedloga izricanja smrtne presude. Muftija je taj koji analizira cjelokupni predmet. Iznosi svoje pravno mišljenje koje se ne tiče dakle suštine niti pravno niti načina vođenja istrage, on samo izriče svoje pravno mišljenje i njegovu sukladnost prema islamskom zakoniku. Dakle, mi ne govorimo da ili ne e, glede prijedloga, dakle ne slažemo se ili ne odbijamo e, prijedlog smrtne kazne e, bez jako dobro dobre argumentacije, odnosno dokaznog materijala. Onda se izvješće sastavlja i mišljenje se šalje sudskom vijeću. Kada sudsko vijeće dobije mišljenje, ono izriče svoje mišljenje, a naše mišljenje mu je tu kao u svojstvu savjetodavnog mišljenja. Dakle, on nije dužan sudsko vijeće nije dužno uzeti u razmatranje naš, naše mišljenje. Oni su zaduženi za konačnu odluku. Dakle, njegovo mišljenje je to o kojem ovisi da li će smrtna kazna biti izrečena ili ne. A muftija tu ima savjetodavnu ulogu. Dakle, tu se radi o osobnom uvjerenju sudca, odnosno sudskog vijeća. U slučaju izricanja smrtne kazne postoji mogućnost uložiti žalbu. Tužiteljstvo isto tako može se obratiti Vrhovnom sudu, dakle kasacijskom sudu. I 19% takvih predmeta je e, poništeno, te se ponavljaju predmeti. Tu se ponovno analizira postupak. Ukoliko ta nova sudska instanca smatra da je smrtna kazna, da, da je treba izgovoriti, onda ponovno cijeli dosje ide muftiji. Mi ponovno iznosimo analizu cjelokupnog postupka predmeta, donosimo drugo pravno mišljenje koje se prosljeđuje sudcu, koji, ukoliko ponovno izreče, izrekne smrtnu kaznu, onda tu smrtnu kaznu treba ratificirati predsjednik Republike. Statistički govoreći, kako bi se prošlo kroz svu ovu proceduru potrebno je četiri godine otprilike kako bismo bili dakle u potpunosti sigurni da je izricanje takve kazne nužno i kako bi se mogla izvršiti kazna. Dakle, statistički govoreći, jako je mal broj slučajeva kada se izvršava smrtna kazna. Ovdje se govori o kontradiktornim e, presudama, kada je riječ o presudama u odsustvu, ukoliko osoba koja je bila odsutna u trenutku izricanja smrtne kazne e, dođe pred lice pravde naknadno, onda čitav postupak mora početi iz početka. Dakle, zašto je za nas smrtna kazna od ključnog značaja? To je pitanje koje zavređuje veliku pažnju. Dakle, sam čin i njegova njusnost i okrutnost je ta koja izaziva takvu kaznu. Ali milostivost, samilost je nešto što je važno također, ali kada se sjetimo samog počinjenja zločina, onda moramo imati na umu žrtvu, jer je počinitelj tog zločina ubio osobu koja je imala pravo raspolagati životom, ta osoba je mogla, možda imala obitelj, djecu i koja je imala mogućnost evoluirati, živjeti. I kada stanemo, kada si stavimo pred oči sve te okolnosti, onda uviđamo da je nužno zadržati smrtnu kaznu. Veliki broj europskih i arapskih filozofa koji su posredstvom eseja, filozofskih eseja razglabali o smrtnoj kazni, o zločinu i kazni i islam je taj koji je u svojoj takvu filozofiju smatra da je ta distinkcija, odnosno ta disuazivna mjera od nužnog značaja. Eto, toliko o smrtnoj kazni i o postupku izricanja i donošenja smrtne kazne. Treba također reći da Egipat sada proživljava razdoblje koje je jako umirujuće. Sad smo već imali dva ustavotvorna roka koja su pokazala koliko Egipat želi napredavati. Dakle, samo pitanje, e, prvi, prvi, prvi trenutak je bio e, donošenje ustava, narod je se izjasnio o tome što misli 2014. godine, ja sam bio među onima koji su sastavljali taj ustav, bio sam član e, skupine 50 pedesetorice i referendum je urodio jako dobrim rezultatom, dakle narod je potvrdio taj ustav. A drugi događaj je, su bili predsjednički izbori i s tim u vezi želim nešto reći o situaciji kopta u Egiptu i iskreno ga reći. Koje god vjere bili u Egiptu, ljudi su najprije Egipćani. I mi nemamo, ne raspolažemo uopće pojmom manjine. Egipat je, kao što znate, izgrađen od cjelokupnog društva, egipatska civilizacija usvaja i upija sve kulture. Najbolji dokaz upravo jesu svjedoci povijesti povijest, u povijesti može, mogu živjeti i moraju živjeti svi. Ja ne mogu sam biti povijest. Egipatski model je dosta jedinstven s tim u vezi. Naime, u Egiptu svi mi živimo jedni s drugima u zajednici je skoro idealna. Mi smo jednim drugima susjedi u kvartovima, farmama, u sveučilištima, u klupama. Egipćani su jedni pored drugih u školama, nitko ne zna tko je musliman, tko je kršćanin, niti na radnim mjestima, nema nikakvih razlika između kršćana i, kršćana i muslimana. Dakle, uvjeravam vas da situacija kopta u Egiptu uopće nije zabrinjavajuća. Oni su u potpunosti dionici naše sudbine, zajedničke sudbine. I kao što rekao malo prije, ja sam veliki zastupnik pravne države i to je načelo koje mora biti prevalentno u svim društvima, ne samo kod nas. Zakon je taj koji vrijedi na sve nas bez ikakve razlike između ljudi koji sačinjavaju određeno društvo. Kada je riječ o položaju žena u Egiptu, a ovdje želim inzistirati na ovome, ja sam već objavio čitav niz istraživačkih radova o tom pitanju, dakle o e, položaju žena u islamu, o političkim pravima žena, te o pravima žena u e, okviru bračne zajednice. Prava, žena ima pravo na sva ukupna prava, prava građanina, prava partnera svog supružnika. E, Prorok je e, spominjao o spominjao žene. Naime, Kuran se ne obraća zasebno muškarcima i zasebno ženama. To je u iznimnim slučajima tako, kada se ima na umu određene specifičnosti, određene vjerske, vjerski obredi, e, koje žena ne može provoditi u određenim trenucima e, Naime, postoje određeni trenuci kada žena ne posti i kada žena ne moli. Kada se radi o islamskoj sudskoj praksi, muškarci i žene su jednaki u pravu. Osim toga, Egipatski ustav iz 2014. godine inzistirao je na tim točkama i usvojili smo jedan članak kako uopće ne bi moglo doći do eh, nejasnih tumačenja nakon usvajanja određenih zakona od strane parlamenta koji bi doveli u pitanje, odnosno ugrozili prava žena. Dakle, ja vas općenito govorit, želim umiriti i uvjeriti da žena raspolaže svim svojim pravima. Možda su muškarci ti koji će kroz nekoliko godina tražiti neka prava. Što se tiče Dejša, odnosno islamske države i djelovanja te islamske države, djelovanja Abu Bakra el Bagdadija. Ne bih govorio o kalifatu i ne bih tu govorio o državi niti o islamskoj državi jer ako bismo htjeli usvojiti te, te nazive, mislim, nema nikakvih uvjeta da, da prihvatimo takva, takve nazive. E, Kada analiziramo e, dijela islamske, islamske organizacije, gledajući precepte i načela islamske vjere, uviđamo da njihova dijela, da su to obična kriminalna dijela morali bismo, moraju se primijeniti, mora se primijeniti pravo, pozvat se na načelo države, pravne države i suditi tim individuama shodno ozbiljnosti počinjenih zločina. Ne postoji ni jedan vjerski dokument, tekst koji potiče na nasilje i na uništenje. Ili koji potiče na ubojstvo. U islamu je usvojeno gdje se kaže Božja riječ da e, obraćajući se e, čovječ, čovječnosti da su, da su najplemenitija ljudska bića, ona koja su najbogobojaznija Bog je mogao stvoriti samo jednu zajednicu, samo jednu religiju, ali čovjek je, Bog je stvorio raznolikost upravo iz, iz razloga koji je samo njemu poznat. I sloboda vjeroispovijesti je nešto što je zajemčeno. Mi smo sastavili jedan članak u vezi s kojim smo imali veliku raspravu prepisku i napisali smo sloboda vjerovanja je zajamčena. Svako ljudsko biće ima pravo vjerovati u svoju religiju, ali svako djelovanje mora biti zakonom uređeno. U skladu s tim, ono što je islamska država napravila ni na koji način ne može biti opravdano u okviru islama. To su ljudi koji manipuliraju religijom. U islamu ne postoji jedna jedina referenca koja potiče razmještanje stanovništva ili izgon stanovništva. No, ipak u slučaju rata vjerski tekstovi u islamu objašnjavaju da se može boriti samo protiv boraca ili pobunjenika, a žene ne spadaju u kategoriju boraca. Islam zabranjuje da se ubijaju žene, djeca ili osobe koje se nalaze u, nekoj vjerskom, u nekom vjerskom zdanju, dakle, e, rabina, svećenika bilo koga ko se nalazi u vjerskoj, vjerskom zdanju. Zabranjeno je dirati te ljude, zabranjeno je e, posjeći drvo koje se tu nalazi ili uništiti kuću. Mogu vam dati jasne reference vjerskih, iz vjerskih tekstova. Dakle, ako bismo uzeli sve to u obzir, mogli bismo reći da postoji određena etičnost, etika ratovanja, čak i u slučaju ratova ne samo unutar granica jedne zemlje, konkretno Irak, Sirija, Iraka, Sirije ili Egipta, već ono što radi islamska država ni na koji način ne može biti prihvaćeno niti tolerirano prema načelima islama. Što se tiče masovnog odljeva kršćana iz Egipta, tu ne možemo baš govoriti o fenomenu, o nekoj velikoj pojavi. Postoji tu možda određeni pritisak. Ja sam već rekao da postoji savršena harmonija i mogao bih vam dati jedan odličan primjer. Evo, riječ je o doktoru Nabilu Loki, koji je kršćanin i kada se studira povijesti, i biografija te povijesne ličnosti može se ustanoviti da kad je bio dijete da je išao na u islamske škole, iako je bio u e, iako je bio kršćanin i on je radio, e, napisao je radove o Muhamedu, o proroku Muhamedu. Muhamedu. On je uvijek ipak bio kršćanin i ostao je kršćanin do svoje smrti. Više, postoji više vođa, lidera islamskog svijeta, koji su bili dojeni, koje su dojile kršćanke. I to pokazuje, dakle, kontakt, točke dodira između kršćanstva i islama. Mi poštujemo ljudska prava i svjesni smo značaja ljudskih prava. Dokaz mi je to što smo posvetili jedan članak Egipatskog ustava iz 2014. godine ljudskim pravima i po prvi put u našoj povijesti Možda vas to iznenađuje. Jer znam da međunarodne konvencije uzimaju u obzir e, nacionalne zakone koje e, su usvojile e, zakonodavne instance. Naime, mi smo stavili referencu e, ka potrebi da se e, radi u skladu s međunarodnim konvencijama i e, mi se obvezujemo da poštujemo sve međunarodne konvencije koje je Egipat ratificirao jer Egip, Kuran je taj koji nas navodi da poštujemo sve svoje obveze i sklopljene sporazume, dogovore i ugovore i čak u slučaju promjene režima na vlasti vlade u Egiptu mirovni sporazum sa, potpisan sa Izraelom je očuvan. Da li postoji nekompatibilnost između islama i demokracije? Pa demokracija raspolaže određenim suvremenim sredstvima da se upravlja moć, vlašću. Mi nastojimo usvojiti jedan pristup i na taj način da vidimo da li demokracija može omogućiti društvu da vidi da li demokracija ima samo pozitivne aspekte. Mi se ne suprotstavljamo demokraciji kao alternativi vlasti diljem povijesti muslimani su u više navrata usvajali načelo demokratičnosti. Kada je riječ o meni, u svojstvi muftije, dakle, vrhovne vjerske, vrhovnog vjerskog predstavnika, želim reći. Da muftije Naime, prije obnašanja dužnosti muftije, muftije trebaju pohađati odnosno studirati i specijalizirati se glede tumačenja vjerskih tekstova na temelju vjerskih kriterija. To je metodologija koju je usvojio Alazar i tu se radi o metodologiji za umjereno tumačenje vjerskih tekstova. Imamo još malo vremena na raspolaganju? Kada se radi o imamima u džamijama, mi želimo surađivati s njima. Želimo surađivati kako bismo održali dijalog, jer po mom mišljenju dijalog je nužan i predstavlja jedan od temeljnih elemenata koji pospješuju dijalog između naroda. Mislim da sam odgovorio na većinu postavljenih pitanja. Zahvaljujem vam na postavljenim pitanjima koja, koja su ilustracija vaše mudrosti i vašeg savršenog poznavanja situacije u Egiptu i arapskom svijetu. Excellenz, ich danke Ihnen sehr. Ekscelencijo, ja vam zahvaljujem. Mislim da je ovo bio jako dobar susret i ovo bi mogla biti šansa za jedan dobar dijalog. E, mislim da je otvorenost koju ste pokazali e, uvjerljiva za sve nas. Ja sam mišljenja da tri monoteističke religije ako ozbiljno uzimaju su, svoje svete knjige, da bi sve tri trebale biti u stanju organizirati jedan razuman suživot. Nijedna od te tri religije ne e, propovjeda e, mržnju i ne vjeruje u Boga koji e, odobrava mržnju, nego ljubav, kao što ste i vi rekli, religiju se koristi kako bi se postiglo druge ciljeve. To eh, je činjeno već u svim religijama, ne samo u islamu, nego i u kršćanstvu i u eh, židovskoj religiji. Što eh, oni koji su umjereni i koji e, nisu skloni terorizmu su u, velika većina u sve tri religije. E, u mojoj zemlji, na primjer, već 400 mladih ljudi, e, mladih muškaraca bori se u Siriji, u Iraku preko 2000 mladih ljudi iz Europske unije je zalutalo e, na ta ratišta. To su ne samo muslimani e, koji su došli u naše zemlje, nego vrlo često e, mladi ljudi koji su rođeni i odrasli u kršćanskim obiteljima. Zato je to vrlo zabrinjavajuće. I mislim da je um, vaš, uh, vaše nastojanje da se ta situacija popravi da uh, su vrlo pozitivna. Još jednom vam srdačno zahvaljujem što ste danas bili ovdje. Hvala lijepa.